Sir Robert, can we start? Okay, that's it. Sir Robert, možemo li početi? U redu, trebalo nam je vaše dopuštenje. To sam sad učinio jer svaki put ste vi taj koji traži, pa sam zato sad ja ovaj put zatražio da počnemo. U redu. E, počnimo sa radom imamo čast i zadovoljstvo pozdraviti gospodina Kristijana Leflera koji je e, izvršni direktor službe za vanjsko djelovanje za Amerike. On će nas izvijestiti o pregovorima i političkom dijalogu sa Kubom, ali ne samo o tome, nego i o drugim razvojima u događaju u Južnoj Americi. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. E, meni je čast što sam danas ovdje. Nadam se da ćemo e, imati ugodan razgovor. E, htio bih kao uvod vam ispričati o raznoraznim procesima o unapređivanju ugovornih odnosa sa zemljama Južne Amerike. E, novi dečko e, u bloku je Kuba. E, vijeće je nedavno dalo komisiji i službi za vanjsko djelovanje, dakle institucijama, direktivu da pregovaraju, odnosno za politički dijalog i sporazum sa Kubom. To je bio predmet e, kontroverzi, e, dugotrajnog razmišljanja među zemljama članicama prije nego što su odlučile poduzeti taj korak. Mislim da je važno podvući da je cilj tih direktiva, odnosno svrha sporazuma sa Kubom, e, kako to piše u tim direktivama o pregovorima, nije fundamentalna promjena naše politike prema Kubi. Radi se o kontinuitetu ciljeva, međutim o promjenama u proceduri, u pristupu fundamentalni ciljevi, odnosno svrha europske politike prema Kubi dobro su poznati već dugo vremena, a to su podržati promjene i modernizaciju na otoku i e, poticati i braniti e, ljudska prava, e, proširavati prostor za Eh, Kubance u eh, eh, u realizaciji njihovih ljudskih prava. To ostaje nepromijenjeno i to ostaje jasno i u direktivama koje smo primili od vijeća. I to bi trebao biti fundamentalni cilj svakog budućeg sporazuma. Dakle, zašto promjene? Razlog je u osnovi taj da se stvari razvijaju. Dakle, na Kubi, doduše sporo, i potrebno je dosta strpljenja i vrlo pažljivo promatranje da bi se pratilo i otkrilo te promjene, ali postoje promjene i ima nekih vrlo važnih promjena u području gospodarstva u socijalnoj strukturi i čak do toga da u područjima koja se približavaju samoj srži politike, odnosno političkih prava. Dobro je poznato, također i e, kubancima, da bismo mi voljeli kad bi taj proces bio brži. Međutim, ono što mi možemo učiniti je vidjeti kako možemo pratiti taj proces i to je upravo svrha tog sporazuma. On bi nam dao okvir, snažniji okvir, međutim mi trenutno nemamo neki sporazum, dakle nemamo neki dosadašnji okvir. Novi sporazum bi nam dao okvir unutar kojeg bismo mogli dalje voditi dijalog, odnosno suradnju sa Kubom prema e, postizanju ciljevim, ciljeva, odnosno e, mogli bismo dati e, podršku i omogućiti veću, veći dinamizam promjena na Kubi na korist kubanskog naroda. Europska unija već ima suradnju sa Kubom već dosta dugo. Uskoro će biti 25 godina, jedno vrijeme je bilo pre, bio prekid u tim um, odnosima, ali novo su počeli 2008. I ovo bi nam sada pomoglo da bolje strukturiramo naše odnose i da ih uh, koncentriramo na važne, ono što, što je tu važno. E, postoji politički dijalog na e, prilično visokoj e, razini i tehnički dijalog o nekim tehničkim pitanjima kao što su poljoprivreda, klimatske promjene, borba protiv prirodnih katastrofa, a također i o političkim temama i pitanjima kao što su i uključujući i ljudska prava želimo učvrstiti taj dijalog, odnosno dati mu jaču osnovu, jači temelj kako bi dijalog u različitim područjima od političkog preko socijalnog, gospodarskog do tehničkog kako bismo na temelju toga imali informirane izbore, donošenje, informiranje, donošenje odluka prilikom daljnjih pregovora i razgovora i suradnje sa Kubom. E, pregovarački mandat koji nam daju te direktive je da iako je pozicija Europske unije u principu jasna već godinama, e, iskreno rečeno praktična primjena tih načela e, od strane mnogih naših zemalja članica je bila raznovrsna već više od pola zemalja članica Europske unije do sada potpisale su vlastite sporazume, odnosno memorandume o suradnji sa Kubom i angažirali su se u dijalozima o suradnji, ponekad e, koncentrirani e, koji su ponekad koncentrirani na podrške, podršku i, i zajedničku europsku politiku, a ponekad i sa e, malo labavijom vezom sa tom zajedničkom europskom politikom. Sada ćemo jednim zajedničkim naporom e, nadam se postići veći stupanj zajedničke vizije, odnosno veću koheziju u pristupu Europske unije E, Kubi. Mislim da bi to bilo na korist svih nas, a vjerujemo da bi to doista bilo na korist i, i Kube, odnosno naših odnosa. E, primili smo direktive o tim e, pregovorima 10. veljače od vijeća i e, stupili smo u kontakt sa kubanskom vladom, komuniciramo s njima, dakle javili smo im da sada imamo mandat za pregovore i primili smo od njih službenu potvrdu. S njihove strane su također spremni pristupiti tim pregovorima. Još nismo počeli sa pregovorima iz jednostavnog razloga e, jer nismo još mogli uskladiti svoje e, termine i naći odgovarajući termin koji bi odgovarao jednima i drugima. Mi na strani Europske unije i e, naši e, sugovornici s kubanske strane e, bit ćemo međutim na raspolaganju i počet ćemo sa tim razgovorima koje će sa, sa ciljem postizanja tog sporazuma. Ako mi dopustite, gospodine predsjedavajući, reći ću vam ukratko gdje stojimo u jednom cijelom nizu drugih procesa. Ovaj e, tjedan i sljedeći bit će važan u dva e, od tih procesa. Krajem ovog tjedna, 21. ožujka, održat će se sastanak ovdje u Briselu o, sa e, glavnim pregovoračima Merkosura i mojih kolega iz opće uprave za trgovinu kako bismo vidjeli gdje stojimo u pripremama e, e ponuda o liberalizaciji i ako se one e, ustanove da su zadovoljavajuće, to bi nam omogućilo ponovnu dinamizaciju pregovora sa e, Mercosurom i nadamo se da ćemo taj sporazum uspješno privesti, e, zaključiti u bliskoj budućnosti. To bi nam omogućilo Međutim, postoje velike poteškoće među zemljama Merkosura mi za sada još nagađamo, samo smo čuli o nekim e, poteškoćama i još nas treba uvjeriti da će s njihove strane e, biti pokazana odgovarajuća odlučnost kako bi se postigao taj sporazum. Ali siguran sam da ćemo nakon sastanka koji će se održati 21.3. E, da ćemo i kolege e, vas vrlo rado obavijestiti o e, rezultatima sastanka, odnosno o situaciji nakon tog sastanka. Mi se tu aktivno angažiramo i Razgovaramo također i o netrgovanskim pitanjima, o suradnji sa e, zemljama Mercosura, ima tu nekih otvorenih pitanja, ali to su relativno manja, manje problematična pitanja u usporedbi sa važnošću suradnje u, e, na ekonomskom e, polju nadalje u Ekvadoru će se održati druga runda pregovora e, sa ciljem uključivanja e, Ekvadora u e, multilateralni sporazum. Imali smo prvu rundu razgovora u siječnju nakon niza pripremnih sastanaka u drugoj polovici prošle godine. To, ti su sastanci bili obećavajući i sa ekvadorske strane primijetili smo jasan jasnu fokusiranost na ono što e, oni traže e, ali postoje tu veliki izazovi jer ekvadorska strana je htjela podvući cijeli niz pitanja i područja gdje oni smatraju da Ekvador tu zaslužuje poseban tretman što se tiče socioekonomskih razlika između Ekvadora i drugih zemalja, a također e, tu postoje i e, druga e, pitanja kao što su necarinske barijere i tako dalje koje su se pokazale osobito u proteklih nekoliko mjeseci tako da se tu stvari ne odvijaju onoliko dobro koliko bismo mi voljeli mi moramo procijeniti tu situaciju u svjetlu ishoda druge runde pregovora e, sljedeći tjedan u Kitu druga dva postojeća okvira koja pokušavamo unaprijediti sa Meksikom i Či, su sa Meksikom i Čileom. Sa Meksikom smo ustanovili zajedničku radnu skupinu EU Meksiko kako bismo pogledali tri stupa e, globalnog sporazuma, suradnja, dijalog i trgovina i e, ekonomska suradnja E, imali smo imali smo sastanak u Mexico City u sredinom veljače i postigli smo bitan napredak prema zajedničkoj viziji e, tog budućeg unapređenog e, globalnog sporazuma. Imaćemo dalje razmjene mišljenja u sljedećim mjesecima i većina njih doslovno putem videokonferencija a nadajmo se da će e, krasnije u ovoga proljeća biti i osobnih sastanaka i nadamo se da ćemo e, kao rezultat toga imati zajednički, zajedničko izvješće e, prije nego što nastavimo sa radom na jesen sa preporukama političkim vođama u Meksiku i u Europskoj uniji što se tiče opsega tog unapređenja tog sporazuma, a e, meksička strana to e, smatra vrlo ambicioznim e, planom. Meksiko je htjelo, Meksiko je izrazio želju da bude uključen u pregovore sa SAD-om o slobodnoj, trgovini, međutim SAD to nije želio. Također i što se tiče naših pregovora sa Kanadom, također i Meksiko imao slične ambicije. U svjetlu pregovora između Europske unije i Kanade i Europske unije i SAD-a vrijeme je unaprijediti i sporazum sa Meksikom, odnosno trebamo biti ambiciozni i u vezi sa tim sporazumom i nadamo se da ćemo postići taj zajedničku razinu ambicije koja će nam e, dopustiti, koja će dopustiti Europskoj komisiji da na jesen e, razradi e, prijedlog za pregovarački mandat koji bi koncem ove godine ili početkom sljedeće godine komisija mogla podastreti. Što se tiče Čila, tu e, e, smo malo u zaostatku. U principu smo se složili da želimo naprediti i taj sporazum. Prije nekoliko mjeseci smo od Čilea primili prijedloge o tome koliko daleko to unapređenje treba ići. E, ti prijedlozi su malo manje nego što smo se mi nadali i trenutno smo u razgovorima sa čilanskom vladom kako bi se povećalo razinu tih ambicija na onu koja bi malo više odgovarala onome čemu smo se mi nadali e, i onome e, što smo postigli sa Meksikom. Dakle, e, mi želimo vrlo ambiciozne, imamo vrlo ambiciozne želje i namjere u vezi sa E, sve četiri zemlje i mislim da će ti razgovori trajati malo dulje sa Čileom i da će negdje koncem ove godine ili početkom sljedeće tek imati jasnu viziju o tome kako možemo dalje sa našim čileanskim partnerima razgovarati. Oprostite što sam malo dulje govorio, ali mislim da je bilo važno to objasniti. Hvala lijepa, riječ ima kolega Salafranka. Hvala vam. Hvala vam na vašem izlaganju. Na ovom uvidu koji ste nam dali o odnosima između Europske unije i Latinske Amerike. Po meni je ova rasprava potrebna zato što smo preuzeli brojne obaveze u našoj vanjskoj politici i stoga ne smijemo zaboraviti koji su naši prioriteti. Ne smijemo zaboraviti preuzete obaveze sa Latinskom Amerikom. A sad želim reći nešto o tome što ste vi istaknuli. Kada je riječ o Kubi, rekli ste da je vijeće ministara primijetilo tu neku promjenu u kubanskoj vanjskoj politici. Već govoriti o smjernicama za pregovore je velika, velika promjena zato što Kuba nema nikakav sporazum sa Europskom unijom. Jako dobro znamo koji je stav Europskog parlamenta kada govorimo o ljudskim pravima. Prisjetimo se nagrade Saharov koju smo uručili jednom Kubancu i to je zapravo svojevrsna anomalija, ovo o čemu sada govorimo. Zbog toga Europska služba za vanjsko djelovanje treba znati da mi nismo prepreka za ovaj pregovarački mandat. Vidimo, prave promjene u odnosima između nas i Kube, a te promjene možemo osjetiti. I jedan naš kolega je evo nedavno posjetio taj otok sasvim slobodno i mogao je doći do nekih korisnih informacija. I zato bih htio čuti od Europske službe za vanjsko djelovanje koji su rokovi, odnosno koji su datumi o kojima ovdje govorimo kada spominjete pregovore i kada spominjete potpisivanje sporazuma o suradnji. Zato što na koncu djelujemo tako da reagiramo na odluke vijeća na njihovo zajedničko stajalište. Na koncu do sporazumu e, treba, ako dođe do sporazuma, njega će na koncu ratificirati Europski parlament. Želim još i dodati da smo jako zadovoljni želji Ekvadora da se pridruži ovom sporazumu zajedno sa Kolumbijom i nadamo se da će ovaj drugi krug pregovora biti brzo ostvaren. Osim toga htio bih skrenuti vašu pažnju na činjenicu da bi bilo dobro skrenuti pažnju građana Ekvadora da zaštite investicije iz, iz, Europske unije i da zaštite tvrtke iz Europske unije. To se naravno treba spomenuti u ovom drugom krugu pregovora. Tu su potom i pregovori sa zemljama Merkosura, ja sam izvjestitelj za potpisivanje ugovora sa tim zemljama i u ovom sazivu parlamenta imali smo neke teškoće s tim u vezi zato što nismo uspjeli konkretizirati ponudu koja bi nam mogla pomoći pri sklapanju okvirnog sporazuma. Nadam se da ćemo na idućem sastanku doći do konkretnih pomaka na način da e, dovršimo neke poslove sa Latinskom Amerikom zato što je riječ o vrlo važnim sporazumima kad uzmemo u obzir važnost ova dva bloka kada govorimo o BDP-u, o broju stanovnika i drugim čimbenicima. Zato bih htio znati koja su vaša očekivanja za budućnost. Je li moguće očekivati jednu konkretnu ponudu na ovom sastanku u Ožiku da se nadvoda ova trenutna situacija? I potom kada je riječ o sporazumu o pridruživanju sa Meksikom i Čilom, odnosno obnovi tih sporazuma. Vi znate koje je moje stajalište o tome. Sastanak na vrhu između Europske unije i zemalja Celaka je omogućio da se utvrde ona pitanja o kojima bi se u budućnosti moglo raspravljati i odlučivati. znamo da, da se u Meksiku dogodila jedna ustavna reforma koja će otvoriti njihovo tržište za konkurenciju. To bi moglo biti od koristi za Europsku uniju, ovdje prije svega mislim na energiju telekomunikacije. Već smo izdvojili dosta vremena na ove teme, ali evo gospodine predsjedavajući, kada jednom govorimo o Latinskoj Americi, koristim priliku da dovršimo ovo što, što sada govorim, pa vas molim za razumijevanje. Gospodine Lefler, jasno je da prioritetan ovaj sporazum sa SAD-om, međutim bilo bi lakše sklopiti isti sporazum, sporazum sa Meksikom, rokovi nam idu na ruku i vi možete iskoristiti ovu postojeću prednost. Po meni, opća uprava za trgovinu se previše koncentrira na sporazum sa SAD-om, a važno je prepoznati i druge prioritete, zato što će to biti od velike koristi za naše tvrtke. Jednako mogu istaknuti i za odnose sa Čilom, te me zanima možete li nešto reći o predviđenim rokovima. Hvala vam. Zamolio bih buduće govornike kako bi se mogli ograničiti na tri minute za svoja pitanja, jer moramo dati neke odgovore na vaša pitanja. Htio bih dati dovoljno vremena i drugim kolegama koji žele uzeti riječ, da pa ću nastojati biti kratak. Zahvaljujem gospodina Leflora što nas je posjetio i što nam je što nam se obratio, već njegova nazočnost ima svojevrsno značenje. Meni je jasan diplomatski jezik koji zapravo pun mnogo toga govori, a ne govori ništa i danas imamo istu takvu situaciju. gdje se korisne razne izrazi, a zapravo se ništa konkretno ne kaže. Osim toga zahvalio bih gospodinu Salafranki što je rekao nešto što ja često ističem. Ja sam naime bio čak i protjeran s Kube, iako sam imao urednu vizu. Naravno, kada govorimo sa kubanskim kolegama, ja tražim da mi vrate novac kojim sam platio svoju vizu. Ja se sada tamo više ne mogu vratiti, ali smatram da bi mi trebali vratiti moj novac, zato što ta, ta, ta viza vrlo skupa, mislim da je riječ o 1000 eura. Mislim da bi to bio i dobar signal e, sa kubanske strane. Osim toga, oni bi trebali e, reći komisiji da više neće izbacivati evropske političare sa svog teritorija. kako moguće je da će vas tajna policija pratiti, ali dobrodošli ste. To bi recimo bilo sasvim poželjno čuti sa kubanske strane. Naravno da sam ironičan, ali to samo zato što sam bio protjeran. To je vrlo ozbiljan problem i mislim da je netko na to trebao reagirati. U svakom slučaju želim reći nešto o pregovorima sa zemljama Merkosura. Riječ je o vrlo važnim pregovorima u ožujku 2014. uz skoro dovršen sporazum. Na koncu još uvijek ne govorimo o konkretnim datumima. Znamo da će doći do kraja pregovora, ali bilo bi dobro dati neki datum, makar ga na kraju nećemo poštovati, ali mislim da bi to bilo korisno. Međutim, evo, nemamo niti taj datum i to je za svaku osudu. Sporazuma evo još nema, kaže se da pregovori nisu propali, dakle ako se mene pita, ja sam svakako za potpisivanje sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Merkosura. Hvala vam, gospodin Tanok. Hvala vam. Vaš engleski je tako savršen da nisam mogao sa sigurnošću odrediti odakle ste. Prije svega čestitam vam na vašem imenovanju. Ja sam prijatelj Latinske Amerike, međutim u našem klubu nemamo kolege Španjolske ili Portugala, ali evo zanimam se za pitanja koje se tiču Kube, odnosno nedostatka ljudskih prava u toj državi, osobno dokle god su braća Castro na vlasti, mislim da nema šanse za promjenu u režimu. Međutim, prije ili poslije Kuba, situacija na Kubi će se promijeniti, odnosno poboljšati. Jednako me zabrinjava to što se događa uh, u Venezueli pod vladavinom Madura. Međutim, kada malo pogledamo geopolitičke prijetnje u našem susjedstvu, tu je ruski ekspanzionizam, tu je opasnost koja prijeti iz Kine, Mm, ministar vanjskih poslova Haig iz Britanije također e, želi razgovarati sa Latinskom Amerikom i poboljšati političke i gospodarske odnose kako na bilateralnom tako na multilateralnom razini. Zanima možete li prokomentirati širu sliku, sigurno će idući saziv raspravljati o TTIP, o sporazumu NAFTA. Vidimo ovo stvaranje alijansi na Pacifiku, na osi Meksiko, Peru, Čile. Vidimo populističke vlasti, totalitarističke koje se šire do Japana i azijskih demokracija putem sporazuma. Vidite li u idućih 20 godina mogućnost stvaranja zajedničke zone, slobodnog tržišta, jednakih vrijednosti koja bi se protezala od Japana preko Latinske Amerike sve do Europe. Hvala vam, kolegica Lusing. Ja, vielen Dank, auch Hvala lijepa. Hvala vam na vašem uvodnom izlaganju. ću kratka. Željela bih samo reći da e, s točke gledišta našeg kluba zastupnika ovaj korak e, e, prema kulbi mi jako pozdravljamo i nadamo se da će pregovori, odnosno politički dijalog e, dovesti do jednog sporazuma o suradnji i da će se e, razgovori odvijati u ozračju poštivanja e, i upozoravam da je Kuba jedina zemlja na svijetu gdje Europska unija ima ovakvu vrstu odnosa normalizacija odnosa sa Kubom je doista nešto čemu trebamo težiti i bilo bi e, dobro kada bi e, se uskoro ukinula ograničenja u tim odnosima koja su do sada vrijedila za Kubu. Hvala lijepa, sljedeći govornik. Hvala gospodine e, predsjedavajući. Ovo sa Kubom je igra bez kraja. 2000. godine Sjećam se Hajde Mari Vičorek Sol je tada bila ministrica za razvoj u Njemačkoj e, i tada je došlo do prekida odnosa sa nekakvim obrazloženjem koje nama tada nije bilo jasno. E, ja vjerujem da tu neće biti bitne promjene sve dok su e, braća Castro na, vladi, na vlasti. Što Međutim, e, ono što se kubancima uopće ne sviđa, to je kad se izvana e, netko miješa i kad im netko pokušava nametnuti što e, oni trebaju činiti. Oni su vrlo ponosan narod, jednako kao i španjolci i oni često ponavljaju da se mi E, pokušavamo miješati u njihove, u njihove unutarnje stvari e, što su radili e, kolonijalni vlastodržci. Takve sam komentare čuo i iz Argentine. Mi ovdje u parlamentu još uvijek imamo dvostruka mjerila kad je riječ o Kini e, vrlo smo popustljivi, a kad je riječ o Kubi onda e, stežemo gdje god možemo. U svakom slučaju e, kolege Španjolci i Portugalci su uvijek najglasniji kad je riječ o sankcijama. Što se mene tiče, mislim da bi bilo jako dobro kada bismo postigli tu sporazum sa Kubom, odnosno zanima me e, kakve reakcije se očekuju od Madura, predsjednika Venezuele, ako se potpiše taj sporazum sa Kubom. 60-ih e, kada su Rusi instalirali e, raketne rampe na Kubi, e, skoro je došlo do rata. Ja nisam e, siguran što bi se dogodilo sada kada bi se potpisao jedan pregovor i kako bi reagirala Kristina Kirchner u Argentini ja sam već godinama ovdje u parlamentu i sad bi mi bilo jako drago kad bismo postigli jedan napredak, ali mislim da sa obje strane u tom smislu bi trebalo onda izaći u susret onoj drugoj strani, a ne samo s jedne strane. Hvala vam. Hvala vam uvažene zastupnici na ovim komentarima. Želio bih započeti sa širim kontekstom koji je spomenuo zastupnik Tajnok. Ne, nismo sunarodnjaci, ali proveo sam puno vremena u vašoj zemlji. Ako smo pošteni, pogledamo svijet oko sebe, zemlje zapadne hemisfere, srednja, sjeverna i južna Amerika sasigurno predstavljaju zemlje s kojima imamo najveće zajedništvo, odnosno s kojima dijelimo najveći dio vizija. Vizija o tome kako bi društvo trebalo izgledati, kakvi bi odnosi između društva i pojedinca trebali biti. To se temelji na povijesti, kulturi, jeziku, ali i napretku koji, kojim svjedođimo u cijeloj Latinskoj Americi. Vidimo i pojavu demokracija u svim tim državama i njen razvoj. Došlo je naime do velikog napretka ka otvorenim i demokratskim vladama. U širem kontekstu mislim da bismo trebali priznati no kako to i oni čine da se konsolidacija tog procesa još uvijek nalazi pred velikim izazovima. Dakle, govorimo o tranziciji od formalne demokracije ka e, odgovornoj vlasti. U formalnoj demokraciji imate izbore, dobijete te izbore i potom idućih pet godina radite što želite. To nije stabilan model, niti model kojim se treba težiti. Niti je to model koje bi građani tih zemalja htjeli imati. I te promjene pružaju mogućnosti za dijalog i suradnju, za razmjenu iskustava između Evropske unije i zemalja zapadne hemisfere i to su dijalozi u koje se mi uključujemo, područja suradnje kojima se bavimo. I to činimo ambiciozno. I htio bih misliti sa sve većim međusobnim povjerenjem. Došao sam na ovaj sastanak sa najnovijeg dijaloga između Europske unije i Meksika o ljudskim pravima. I prešli smo značajan put unatrag nekoliko godina od velikog skepticizma, obrambenog skepticizma sa strane, od strane Meksika, od nespremnosti na suradnju, do izuzetno ambicioznog programa, samokritičnosti i mnogih e, propitivanja za potrazi za novim načinima suradnje sa civilnim društvom. I to je tek u nekoliko godina razvoja tog dijaloga. Ja mogu bih vam dati mnoštvo sličnih primjera. Zato mislim da kada je riječ o širokom kontekstu, da smo dobro pozicionirani za ostvarenje svojih planova u suradnji sa našim susjedima, počeši od Kanade do Argentine i Čilea na jugu. Negdje će rezultati doći nešto sporije kao što su pregovori kao što je slučaj s pregovorima s Kubom, međutim uvjeren sam da će u tom općenitom kontekstu da ćemo i tamo i da ćemo, da ćemo, da ćemo i tamo postići dobar napredak. Teško mi je odgovarajući na pitanje gospodina Salafranke reći nešto o točnom kalendaru pregovora sa Kubom. Nalazimo se naime na početku. Nadao sam se da ću vam danas moći reći kada ćemo započeti. Međutim, jučer mi je rečeno da, datim, da datumi koje smo predložili nisu mogli biti prihvaćeni od strane kubanskih kolega. Dakle, riječ je o raspoloživosti, nema igara, nema e, taktika s naše strane. Jednom kada se uključimo, očekujemo da ćemo moći započeti sa pregovorima, sa službenim pregovorima svaka dva mjeseca sa, uz neformalnu razmjenu između tih sesija. Kako brzo možemo napredovati, pa to će ovisiti o tome kako će kubanska strana reagirati na naš program. Oni su svjesni da će svaki sporazum sa Europskom unijom uključiti uobičajene propise koji se tiču vladanja demokracije ljudskih e, prava, neširenja oružja za masovno uništenje. Oni su neformalno potvrdili da to za njih neće biti problem. Očekujem da će tu ipak biti neki teškoća, ali načelno smo se složili. Naše, mi već imamo formirano zajedničko stajalište i ja im ja ne mogu reći kada ćemo mi to uskladiti, ali riječ je o, je, o jedinstvenoj odluci zemalja članica i ona na jednak način može biti povučena. Međutim, složili smo se sa našim kubanskim kolegama da će se pregovori nastaviti bez obzira na to jedinstveno stajalište, ali da ćemo njemu morati voditi računa. Pregovori sa Ekvadorom su nešto izravni zato što znamo njihov ishod. Ishod bi trebao biti sličan onom sporazumu sa Kolumbijom i Peru. Znači, nije riječ o novim pregovorima, već o osvježavanju pregovora u okviru koji je već utvrđen. Naravno da će on biti prilagođen specifičnostima države, međutim, to bi trebalo biti uspješno. Nije riječ o zemlji koja je toliko različita od svoja dva susjeda na sjeveru i jugu, te bismo ju trebali uspjeti integrirati. Pitanje investiranja ostaje razlog za zabrinutost. Ekvador je toga svjestan i unatrag nekoliko tjedana ublažili su svoje stavove, priznali su da treba pružiti jamstva Europskoj uniji i zemljama članicama, zaštititi investicije, da to neće biti smanjeno u odnosu na postojeće bilateralne sporazume. To je nešto do čega nam je stalo i što će biti prisutno u našem pristupu. Kada je riječ o pregovorima sa Mercosurom, htio bih da vam mogu dati točne datume. Možda ćemo to moći učiniti nakon sastanka ovog petka, jer ćemo tada vidjeti sa čime raspolažemo. Pokazatelji koji imamo idu u dobrom pravcu. Međutim, postoji dodatni problem koji smo dobili od zemalja članica Merkosura koje kada zbrojite onda vidimo kontradikcije između da tih zemalja članica mogu smanjiti razinu očekivanja za ovaj skupni sporazum, odnosno s njim povezana očekivanja. Sa Meksikom i Čileom ne čekamo TTIP. Vjerujem u simultane akcije. Činjenica da razgovaramo s jednom stranom ne znači da moramo nazadovati u sporazumu sa drugom stranom. Naravno da postoje neke kompetencije koje se mogu dijeliti samo sa svakim partnerom pojedinačno. Međutim, mi napredujemo sa Čileom i sa Meksikom. Čileanskoj vladi je dugo vremena trebalo za sugestije za nadogradnju sporazuma nakon sastanka u Santiago prošle godine. I to je razlog zbog kojeg nismo tako daleko uznapredovali s njima kao što smo to učinili sa Meksikom. Pripremni posao je dobro napreduje. i Mislio sam da će nam, mislim da će nam poslužiti kada budemo izradili prvi nacrt pregovaračkog mandata, te kada dobijemo smjernice, onda ćemo se moći, onda ćemo moći pregovarati sa svim dionicima u pregovorima svi će oni biti svjesni tog pripremnog posla i to će nam omogućiti da lakše napredujemo ka cilju, odnosno na dogradnji sporazuma. I kao posljednji komentar vraćao se slučaju Kube i nekim drugim sporazumima. i nisam siguran bih li se složio s onima koji govore da primjenjujemo dvostruke standarde. Moramo pogledati koje standarde želimo postići u vezi sa svakim partnerom i sa dijelom svijeta u kojem se ti partneri nalaze. I vraćam se dijelu svog uvodnog izlaganja. Da stvaranje široke baze pregleda društva, konteksta, vrijednosti koje dijelimo sa, sa e, tim dijelom svijeta znači da smo si svi zadali visoke ciljeve. Ali to zato što nam je potrebna ta visoka razina ambicije u odnosima, želimo izazvati sebe i druge da dostignu te visoke razine. I po meni je to najbolji signal koji možemo dati svim našim partnerima u regionima s kojima pregovaramo, s kojima imamo dijalog, kao i onima s kojima se još nismo pustili u taj proces i koji trenutno prolaze kroz teškoće poput Venezuele, gdje nemamo ugovorne odnose, ali mislim da je vrlo važno da u kontekstu pregovora sa Mercosurom pokažemo koja naša, koja razina ambicije i što očekujemo od zemalja partnera Mercosura. Dakle, ovi pregovori nadilaze specifično područje primjene i pomoći će nam da naš kredibilitet i ambicija ostanu na visokoj razini u toj regiji. Hvala vam. Hvala vam. Nadam se da ćemo ostati u kontaktu. Vidite da s naše strane postoji interes zatim da su brojni kolege zainteresirani za tijek pregovora. Kuba je zasigurno poseban. Slučaj vidjet ćemo koji će biti ishod. Hvala vam. Uh, uh, Sada bih htio najaviti sljedeću točku dnevnog reda, a to je razmjena mišljenja sa Stefanom Manservisijem, novo imenovanim šefom delegacije Europske unije u Ankari. Dakle, taj sastanak će biti održan in kamera. Prema tome bit će zatvoren za javnost. Oni koji mogu neka ostanu, oni koji ne trebaju tu biti neka napuste dvoranu. Počet ćemo za nekoliko minuta. Hvala.